Eh, Želim vas podsjetiti na današnji način rada, prije svega izražavam dobrodošlicu gospođi Ursuli eh, von der Leyen. Eh, prije svega uvodno izneću nekoliko poruka uvodnih. Nakon toga daću riječ gospođi von der Leyen, 15 minuta kako bi održala uvodno izlaganje, a e, nakon toga će e, vođe e, nacionalnih izaslanstava dobiti riječ, jednu minutu kako bi postavili pitanje, nakon toga će imati jednu minutu za odgovor i nakon toga E, još 30 sekundi e, za pojašnjenje. Znači, nakon što će e, svi šefovi nacionalnih izaslanstava postaviti pitanja, onda ćemo imati i priliku postavljati pitanja. Sve skupa, dakle, u tih sati pol, jer moramo voditi računa o vrlo zgusnutom programu gospođe von der Leyen. Gospođo von der Leyen, dobrodošla na ovaj e, sastanak kluba zastupnika e, Renew Europe e, mi imamo središnju ulogu u ovom parlamentu, mi smo svojevrsni val građana, građana koji se ne boje Europe, koji Europu smatraju izvorom rješenja. Riječ je o valu koji ima velika očekivanja od europskih institucija i naša potpora se mora, mora ići ruku uz ruku e, sa e, snažnim e, obvezama Europske komisije, obvezama koja i obećanjima koja moraju odraziti i obećanja koja smo mi dali našim građanima. Dakle, riječ je o obnovi Europe i ta obnova ide putem, nju će provesti muškarci i žene na temelju određenih političkih inicijativa, određenih političkih prioriteta uvjeta nikada e, birači širom Europe se nisu toliko e, angažirali, mobilizirali kao ovaj puta. I dakle, ovo je zaista dobra prilika kako bismo dali odgovor na ovaj demokratski e, zamah uz ovu konferenciju koja će se organizirati vezano za budućnost Europe, a ishod toga biti će demokratizacija ne samo izbornog procesa, već i evropske Eh, unije i eh, ta konferencija mora imati u središtu eh, Europski parlament uz uključenje i vijeća, Europskog vijeća, komisije i sudjelovanja civilnog društva i građana. Europa se mora graditi na vrijednostima, jer Europa se i sagradila na vrijednostima i za nas, za naš klub zastupnika je e, vladavina prava kamen temeljaci. I e, mi e, ne želimo samo da eh, se Europa ograniči na eh, kršenje vladavina prava i slobode izražavanja, već eh, želimo i naglasiti apsolutnu dakle, slobodu građana. Međutim, Europa mora i sankcionirati države kako bi se temeljna prava poštovala svugdje, na čitavom teritoriju sa istim intenzitetom i na isti način. Dakle, e, konferencije za budućnost Europe, vladavina prava i e, poštovanje e, tih, tih prava svugdje, u svim državama članicama Europske unije. Nadalje, Europa se gradi na načelima konkurentnosti, ona mora pokazati i ambicioznosti vezano za klimatsku neutralnost do 2050 tu valja e, uzeti u obzir i želju za povećanjem kvalitete života građana. Dakle, Europa budućnosti mora biti konkurentna e, i socijalna i e, održiva. I to će omogućiti politike. Što se tiče zaštite okoliša, moramo biti ambiciozni. Naš klub zastupnika smatra da E, za 2030. godinu e, cilj e, Europske unije mora biti 55% smanjenje stakleničkih plinova u tom kontekstu. Europa mora biti u središtu digitalne transformacije, znači ne samo ekološke transformacije, već i digitalne transformacije. Riječ je o suverenitetu Europe vezano za povezanost, već i u pitanju cyber, kibersigurnost, umjetna inteligencija i naša sposobnost da e, budemo predvodnici e, tih remetilačkih novih tehnologija kako bi e, se europske poduzeća mogla razvijati u Europi, a ne da moraju bježati iz Europe. A što se tiče obrane i sigurnosti, Europa mora ići dalje, mora se pojačati suradnja kada je u pitanju obrana. Nadalje, Europska unija mora biti angažirana i u susjedstvu e, kako i na istoku tako i na jugu moramo e, dati snažnu podršku državama koje e, brane i koje se zalažu za obranu demokracije. Međutim, i metoda rada je e, bitna e, nama, je temeljno načelo da povjerenici moraju dati politički poticaj administraciji, a ne obratno. A u ovih Protekle godine bili smo svjedoci određenim e, čudnim e, e, imenovanjima, uključujući i najviše razine administracije. Dakle, mi očekujemo od vas E, vrlo brze odluke kako bi se raspršile te sumnje vezano za e, komisiju i e, mi vi možete očekivati našu potporu vezano za odbacivanje povjerenika koji nisu dovoljno kvalificirani vezano za odgovornosti i naš klub zastupnika želi biti u središtu komisije mi želimo podržati postupak rada na razini komisije i nadamo se da ćemo, nadamo se da će Margeta Vestager imati ključnu e, ulogu e, vezano za definiciju i koordinaciju programa rada komisije e, zajedno sa predsjednicom komisije naravno i i da ona ima također i predbudništvo vezano i za ovaj, ove aspekte digitalne i zaštite okoliša i ekonomije. Evo, dakle, to su e, neke zamisli, a moji kolege će nadopuniti te zamisli. Dakle, mi očekujemo ambiciozan program komisije i e, ukoliko ćete preuzeti te obveze, možete računati na našu potporu. Hvala. Ursula von den Leyen, e, hvala. Daista zadovoljstvo mi je danas biti ovdje. Hvala vam što ste mi dali e, priliku da saslušam vas, da čujem vaše dojmove, ali također i hvala vam e, što ste mi dali priliku da vam se predstavim. Eto, dakle, e, prije svega da se predstavim osobno, ja sam rođena ovdje, ovdje u Briselu Prvih 13 godina e, sam provela u Tervurenu, Pohađala sam europsku školu i e, tamo sam od početka, da tako kažem, e, udahnula tu europsku dušu jer pohađala sam europsku školu i sa Francuzima, sa Nizozemcima, sa italijanima i sa Njemcima. Danas imamo puno više nacija u europskoj školi ali evo, to je e, bio e, moj prvi utisak e, te naše Europe. A u dobi 13 godina smo se preselili u Njemačku, ja sam tamo pohađala školu, prvo sam studirala ekonomiju, ne baš uspješno, a nakon toga sam studirala medicinu, ja sam liječnica, radila sam u bolnici, radila sam i u sektoru istraživanja Dakle, imam e, brojna iskustva vezano za e, tematiku, e, zdravstvenu tematiku. Naravno, evo sad ću se usredotočiti na politiku, naravno odgovorit ću na sva ostala eventualno pitanja vezano za mene osobno. Sada, prije svega, vezano za ovu odlučnu zamisao koju zaista podupirem istinskim podupirem vezano za konferenciju o budućnosti Europe. To je odlična zamisao jer to glasovanje, e, taj glas za Europsku uniju, e, to je snažna poruka građana. Oni žele snažnu, e, jedinstvenu, otvorenu Europu, konkurentnu Europu, spremnu za budućnost. Međutim, Svijesti smo i skepse. I najbolji način je da mm, razgovaramo s ljudima, da imamo dijalog. I zaista bila bi mi čast ukoliko bih preuzela tu zamisao da budemo predvodnici tog procesa, da idemo e, zajedno, da idemo u regije, u gradove, u sva ta područja da raspravljamo o budućnosti Europe, da saslušamo ljude, da te ideje e, primimo na znanje, a onda ćemo imati veliki zadatak morat ćemo e, iznaći e, glavne teme, imat ćemo dakle, veliki broj zamisli i morat ćemo se onda obvezati da ono što je izneseno na europskoj razini, da to pretočimo u inicijative na najbolji mogući način. I dakle, e, bila, bilo bi mi zadovoljstvo da e, preuzmem tu ideju i da radim na, da konkretiziram tu zamisao. Europska unija temelji se na načelima. E, jedno od osnovnih načela jedno od najljepših i najjačih načela Europske unije je e, respekt prema pravu, prema vladavini prava. E, to je nešto što smo naučili iz povijesti. Europska unija se rodila kao odgovor na razaranje, na smrt, na pustošenje, na nepoštivanje elementarnih ljudskih prava i to u dva svjetska rata. Ja dolazim iz zemlje koja je svjesna što je učinila, to je generacija mojih roditelja, mojih baka i djedova i zato postoji jaka volja da Europska unija živi u miru. Osnova e, za očuvanje mira je neovisno, jasno pravo pred kojim ćemo svi biti jednaki. Znači zakoni pred kojima ćemo svi biti jednaki i to je načelo koje treba braniti. Također mislim e, da je važno da e, u svim raspravama koje vodimo e, imamo odgovarajuće institucije. Mi političari ne možemo odlučivati o nekom pravu, imamo institucije koje bdiju nad tim pravima. Imamo institucije koje donose e, propise koje donose pravne akte i to treba poštivati. U našim državama članicama e, mislimo da treba e, još više razviti jasno jasno utvrđena pravila što je to vladavina prava. Dva su razloga zašto to treba biti ujednačeno. Prvo, e, nitko nije savršen, nitko od nas nije savršen, a drugo, važno je da budemo transparentni jer jedan od stupova Europske unije mora biti e, zapravo ta transparentnost, a na području e, načela o vladavini prava to još nije dovoljno razvijeno promatranje i način gledanja na vladavinu prava, e, obvezu informiranja javnosti i slično. To još treba ojačati i proširiti jer mislim da e, je da to može biti kruna našega rada ako poštujemo upravo to načelo. Dakle, drugi stup e, Europske unije je konkurentnost. Mi imamo socijalnu i tržišnu uniju koja je e, konkurentna. Međutim, uvijek moramo ustrajavati na tome i obzirom da imamo e, euro i zajedničku valutu, e, moramo i dalje raditi na kvaliteti konkurentnosti naše zajedničke valute i naše gospodarstva. I što se tiče novih zadataka, morat ćemo naglasiti tematiku e, klimatskih promjena, e, što je s njima. Mi smo e, svjesni da nam ponestaje vremena i da moramo djelovati. Mi smo već nešto napravili, međutim moramo biti ambiciozni i hrabri i ja sam u potpunosti predana ovom cilju klimatske neutralnosti do 2050. godine i želim da Europa bude prvi klimatsko neutralni kontinent i u tom smislu moramo biti ambiciozni što se tiče naših klimatskih e, ciljeva za 2030. godinu. I zaista bilo, bilo bi mi zadovoljstvo tome podrobnije ali evo čisto da dobijete uvid. Dakle, moramo proširiti sustav ETS, sustav trgovine emisijama, nadalje vezano i za e, sektor zrakoplovstva, pomorstva. Moramo također e, obratiti pozornost na e, način kako ćemo pomoći industriji vezano za klimatsku neutralnost, jer to će nalagati potrebu za ogromnim ulaganjima i na posljedku e, ljudi nas trebaju podupirati i također postoje razlike u, između država članica vezano za polazište. Dakle, ukoliko nećemo imati e, te ambiciozne e, klimatske ciljeve, dakle, morat ćemo imati i velika ulaganja. Međutim, s druge strane, ovdje E, je jedna velika e, prilika vezano za gospodarski e, razvoj koji je klimatski neutralan. Dakle, ukoliko se prvo pozabavimo sa zelenim financiranjem, zelenim obveznicama, ukoliko ulažemo u istraživanje i u tehnologije povezane s time. Ukoliko smo predvodnici, ukoliko preobrazimo našu europsku investicijsku banku i mi smo naravno ponosni na njezin e, rad. Ukoliko je preobrazimo u klimatsku banku, mi ćemo biti uzor širom svijeta da je s jedne strane naravno da su klimatske promjene jedan problem, ali da to nudi također i brojne, brojne prilike koje moramo iskoristiti i da e, evo sada je taj trenutak koji moramo iskoristiti. Dakle, po nam vremena, moramo biti ambiciozni, Drugo, druga velika tema osim klimatskih promjena i konkurentnosti je digitalizacija. Tu moramo nadoknaditi, nismo predvodnici, svjesni smo toga i nužno je ako već razgovaramo o konkurentnosti, onda je digitalizacija nešto nužno morat ćemo e, izraditi čitav koncept. E, naravno i samo gospodarstvo će tu morati e, djelovati, ali i mi ćemo morati dati obol vezano za sustav obrazovanja. Imamo i tu uzore u Europskoj uniji zemlje koje su ispred nas, evo Estonija može podijeliti iskustva vezano za način djelovanja i vezano za prepreke i načine rješavanja tih problema. Nadalje trebaju nam e, izobraženi, stručni ljudi, e, što je sa e, ljudima koji rade na daljinu. Treći stup, kibersigurnost. Naravno, ja kao bivša ministrica obrane e, svjesna sam e, te tematike, e, temeljito svjesna. Kibersigurnost je svojevrstan porez na, na digitalizaciju i moramo biti svjesni činjenice da ukoliko želimo izgraditi jednu snažnu kibersigurnost, da će nam u Europi trebati jedna mreža stručnjaka koji e, se obučavaju redovito i oni e, moraju biti spremni na jedan e, veliki napad i u tom slučaju bi se oni uhvatili u koštac s tim velikim problemom. I to me dovodi do e, posljednje e, teme, znači ja kao ministrica obrane, naravno, putovala sam u naše neposredno susjedstvo od Bliskog istoka, Azije, Afrike. I ukoliko se osvrnem na e, scenarij, dopustite mi reći nešto na početku. E, mi nikada nećemo zaboraviti na kojoj strani stola sjedimo. Dakle, moramo e, biti e, na čistu. Kolektivna obrana to je dio naše, našeg transatlantskog partnerstva, međutim i na Europskoj razini moramo biti afirmativniji jer postoje potražnja sa strane našeg susjedstva, dakle da Europa bude angažiranija u svim tim e, e, procesima stabilizacije oko nas. I e, zbog toga smo prije dvije godine rekordnom brzinom pokrenuli Europsku obrambenu uniju. Ona je bila sakrivena u Lisabonskom ugovoru, a ona nikad nije zaživjela, ali evo sada smo je pokrenuli. I pokrenuli smo tu obrambenu uniju e, na način da e, kada je Europa pozvana i kada postoje politička e, želja, da Europa ima i strukture i postupke za djelovanje, pravovremeno djelovanje. Ne samo da nam treba politička volja, treba nam i instrumentari, treba nam postupci, trebaju nam strukture koje se mogu primijeniti. I Europa je predvodnik e, vezano za, za sveobuhvatnu sigurnost, znači dobro upravljanje, e, gospodarski razvoj i sigurnost i stabilnost. Dakle, to je e, jedinstvena sposobnost Europske unije i to ne možete naći drugdje u svijetu. Dakle, e, ukoliko e, se e, ukoliko netko pozove Europe, ukoliko se zatraži to, onda je zaista potrebno da Europa preuzme tu odgovornost zajedno. Hvala. Thank you for this introduction. Hvala. Evo, mislim da imamo sada opću zamisao vaših namjera i vaših e, obveza i započnemo sada sa ovim pitanjima i odgovorima. E, Stefan e, Sežurner, ja ću dati priliku svim šefovima nacionalnih skupina. Hvala Hvala vam na ovom demokratskom e, postupku i ovoj transparentnosti. nekoliko konkretnih e, pitanja i drago mi je zbog ovih najava i prijedloga. Kao što znate, ovo su bili e, zaista iznimni evropski izbori, došlo je do rasta izlaznosti, također i evropljani su dali jasne poruke, više Europe, više ekologije, više transparentnosti i zbog toga će institucije, Europski parlament, Europsko vijeće i komisija naravno morati što prije izneti prijedloge kako bi odgovorili na te zahtjeve građana i to je eh, jedna ambicija, dakle oko čega se mi e, na razini ove skupine slažemo, a to je da približimo Europu građanima. Što se tiče ovih e, prijedloga, dakle e, ekoloških prijedloga, dekarbonizacija do 2050. Također, dobro je ovo što ste rekli vezano za klimatsku banku, posebice ukoliko želimo preusmjeriti ušteđevinu i zajmove Europljana. Nadalje, moramo e, tu ekološku tematiku e, navesti i u e, ovim sporazumima o slobodnoj trgovini. Evo, mogu navesti Mercosur, navedeni su određene bojazni od strane građana i čitavog niza poslovnih sektora vezano za dakle ekološke aspekte i onda imamo i pitanja vezano za demokraciju Dakle, očekujemo e, veću razinu transparentnosti. E, hoćete li poduprijeti ove transnacionalne izborne liste? E, mi smo iznijeli prijedloge u kontekstu konferencije za Europu kako bismo promijenili prakse. Tri dana smo E, imali e, dakle tu napetost e, vezano za odabire ovih glavnih mjesta na razini Europske unije, dakle Europsko vijeća i to nije dalo jednu, jedan dobar dojam. Dakle, kako organizirati donošenje odluka na razini Europskog vijeća, kako to donositi na transparentni način, to je nešto vrlo bitno za naš klub zastupnika. Hvala. Odgovor. Hvala. Dakle, evo, pokušat ću vam odgovoriti na francuskom jeziku. Vi ste spomenuli teme oko kojih e, se slažemo. Ja ću govoriti sada o ovim sporazumima o slobodnoj trgovini. Riječ je o važnom instrumentu za e, izvoz naših standarda, naših postupaka, procedura i vrijednosti. Naravno, postoji i ekonomski interes koji je povezan s time. Naravno, e, tu i postoji određena cijena, a cijena su naše vrijednosti, naši standardi koje želimo imati tamo. E, Dakle, e, oni koji žele e, sklopiti sporazum o slobodnoj trgovini s nama, e, dakle, to pokazuje da se to poštuje i da je to dobro. A ukoliko se to ne poštuje u nekom sporazumu o slobodnoj trgovini, onda mislim da dakle da bismo se trebali držati onog načela pakta sunt servanda, dakle ako imamo neki sporazum, neki ugovor, onda ga moramo poštovati ili jednostavno taj e, sporazum treba raskinuti. Dakle, e, to je moj odgovor, e, ukoliko se naše vrijednosti ne poštuju, onda ćemo raskinuti taj, taj sporazum. Ja sad ću vam se obratiti dakle, na engleskom jeziku. Vezano znači za špicen kandidate lista. Dakle, svjesna sam da e, je to e, bio jedan nelagodan e, početak. Svjestan sam toga, slažem se s vama, da. To otvara vrata za jedan zreo postupak e, i ja ću zaista napraviti sve što je moje moći kako bi taj postupak bio transparentniji, e, znači vezano za oba doma, da tako kažem, znači Europski parlament i vijeće. Evo ja sam čula, e, dobila određene signale sa strane vijeća da se pokrene dijalog kako bismo to mogli što bolje provesti. Ja ću e, saslušati zamisli, e, postoje brojne zamisli. To je dobro jer e, sljedeći put moramo imati jedan obrazac koji prihvaća i, i vijeće, i Europski parlament, jedan model koji je zreo, demokratski zreo i koji će biti na korist europskim građanima. E, dobrodošli u naš klub. E, kao vođa najveće delegacije liberalnih, liberala ikada iz Ujedinjene kraljevine, želim reći da <clears throat> od uvijek prepoznajemo koristi članstva i mi smo ovdje e, jer želimo zaustaviti Brexit, za što smo vodili kampanju. Nama je zaista uistinu neugodno zbog vlastite vlade koja je nesposobno vodila pregovore. Pa vama želim zahvaliti na e, podršci i na eventualnoj mogućnosti da se produži rok i želim vas e, zamoliti za tolerantnost i strpljenje i vrijeme kako bismo mi mogli riješiti vlastite interne probleme. No, moje pitanje je sljedeće. Vi kao predsjednica komisije bit ćete odgovorni za e, određivanje strukture različitih dijelova komisije. I zanima me koji su vaši prioriteti. Spomenuli ste važnost klimatskih promjena, e, gubitak bioraznolikosti, E, ugrožavanje mora, pitanje sigurnosti Europske unije, e, održavanje e, mogućnosti poslovnih aktivnosti. Kako ćete vi sve to definirati u smislu prioriteta? pogotovo kad je riječ o zaštiti okoliša i kako bi se sve to zapravo odražavalo u svim tim aktivnostima i u vašim prioritetima. Hvala vam. Hvala vam. Kad je riječ o Brexitu, svi znamo da svi želimo da ostanete, ali isto tako znamo kako stvari stoje. Smatram da je iznimno važno da način kako će se stvari odvijati, da pruži nadu za jedan pozitivan e, e, ishod, ali isto tako trebamo biti svjesni da je Brexit jedna izvjesna mogućnost. E, iznimno je bitno kakav nam je ton i kakav je stav naš prema e, Brexitu, jer to ne predstavlja nužno kraj nečega. Brexit može biti i početak budućih odnosa. I iznimno je važno da nastavimo dobru suradnju i da imamo dobre odnose. Ja se i dalje nadam da ćete vi ostati. I tu dolazim do sljedeće točke. Dakle, u našem je interesu da vi riješite vaše probleme. Mi imamo sporazum koji nije obostrano potpisan još. E, imamo i e, backstop sporazum. Ja mislim da je on dobar. Ali vaša je odgovornost i vaš je zadatak da vi riješite e, vaše probleme. I to je moj stav o Brexitu. Kad je riječ o drugoj točki koju ste spomenuli, samo su se dvije stvari odlučile u komisiji Prvo je potpredsjednik i snažna pozicija Margaret Vestager. Ona je odlično radila do sada i mislim da zaista trebamo poružiti punu podršku, snažnu podršku. I to je ono što je do sada definirano, samo to. E, nakon parlamenta i odabira, onda ću odrediti e, ton ili atmosferu u komisiji. Ja želim da u komisiji bude 50% žena i 50% muškaraca, tako da ću šefove države vlada zatražiti da predlože muškarca i ženu. Eto. To planiramo. Hvala, Katrin. Izvolite. Hvala što ste ovdje. Ja ću vam se obratiti na španjolskom. Hvala. E, posljednjih godina smo vidjeli e, da e, na europskom prostoru je došlo do velikih povreda prava, pogotovo recimo u pogledu uhidbenih naloga koji se ne izvršavaju. Prije koju godinu Eh, je Europski parlament eh, rekao da bi se to moglo i zloupotrijebiti, da treba vidjeti jesu li prekršaji veliki ili mali. Međutim, i kod velikih prekršaja nije došlo do provedbe uhidbenog naloga. Eh, sud je rekao da jedino za slučaj terorizma čuvamo, sačuvamo tu mogućnost. Ja mislim da nam treba funkcionalna suradnja i da moramo garantirati e, sve e, što je potrebno u postupku e, kada se vode postupci protiv okrivljenika. Ja bih vas sada htio pitati, možete li nam potvrditi i obećati da ćete provesti reformu kako bi europski uhidbeni nalog funkcionirao kao načelo i drugo, pitanje se odnosi na e, Mercosur. Po mom e, mišljenju, ugovor sa Mercosurom je e, važan i dobar. Vi znate da u ovom našem klubu zastupnika mi kao načelo smo se obvezali da ćemo unapređivati slobodnu trgovinu. Možete li se i vi obvezati da ćete se potruditi da se taj ugovor potpiše i primjenjuje, a ne da negdje e, to sve skupa zapne u institucijama. Hvala. Što se tiče vašeg e, pitanja o vladavini prava, ovo što ste rekli pokazuje koliko je važno ono što sam rekla na početku. Naime, moramo imati bolji monitoring, e, bolji sustav izvještavanja i bolju transparentnost e, o tome gdje su eventualni deficiti u vladavini prava i kakvi postupci se sve odvijaju u državama članicama. To e, na neki način vladavini prava daje veću težinu E, naime, ako se mi redovito bavimo tom tematikom, a ne samo u nekim slučajevima, e, pa onda vidimo da dođe do situacija gdje se ne nađe rješenje, nego se samo stvara dodatna nesigurnost. Mislim da zato treba proširiti, e, ojačati primjenu načela vladavine prava. U tom smislu mislim da se trebamo pouzdati u pravosuđe, tamo gdje je potrebno poduzeti dodatne korake. Što se tiče sporazuma e, s Mercosur, kada sam govorila o slobodnoj trgovini, rekla sam da je taj sporazum primjer e, kako može uspjeti da države koje su se obvezale na poštivanje klimatskog sporazuma iz Pariza, da to objedine i u takvom sporazumu o slobodnoj trgovini i vi se toga morate pridržavati. E, već smo rekli da je ugovor zapravo kao e, neka živa e, stvar koju treba stalno nadograđivati, mijenjati i pratiti. Važno je okupiti se zajednički i za neke zajedničke ideje, tako da se i klimatski ciljevi održavaju i poštuju u okviru trgovinskih ugovora. Mislim da je važno da u vezi s Mercosurom sva procedura ide kroz institucije. To je dobar e, korak naprijed, pogotovo i zato što se ovdje radi o e, državama gdje je provođenje klimatskih ciljeva još uvijek problematično. Pa je ovo način da ih se malo na to nekako i natjera. Hvala. Hvala vam, e, kandidatkinju za predsjednicu u zadnje vrijeme primjećujemo jednu podjelu između istočne i zapadne Europe kad je riječ o e, kvaliteti proizvoda, energetici i tako dalje. Postoji jedan osjećaj da su neki prethodni zakonodavni prijedlozi bili takvi da nisu uzimali u obzir praktične razlike između država članica. I mislim da je sada vrijeme da premostimo te razlike i za to su nam potrebne institucije, potrebna nam je e, komisija koja će moći sagledati probleme sa svih strana i da neće više, da više nećemo imati podjelu na staru i novu Europu, nego da ćemo imati jednu Europu. Moje pitanje vama je sljedeće. Kako ćete osigurati da zakonodavni prijedlozi komisije uzmu u obzir interese građana svih država članica? I kako ćete osigurati da se svi glasovi tretiraju e, na jednak način. Drugo pitanje odnosi se na jedinstveno tržište. Već ste spomenuli, ali e, želim ponovno čuti da se slažete s time da je jedan od naših ključnih ciljeva dovršiti e, interno jedinstveno tržište Europske unije i preuzimate li vodeću ulogu u tom postupku. Hvala vam. Hvala vam na pitanju. Da, slažem se s vama da postoji podjela između istoka i zapada i sjevera i juga iz različitih razloga, naravno. Jedan od mojih ciljeva i prioriteta je premostiti te razlike i ujediniti Europu. Ja sam dugo vremena provela u inozemstvu u različitim područjima i znam koliko je potrebno da Europa bude ujedinjena i da ima jedinstven glas. Jedinstvo je najvažnije. I mislim da i moje iskustvo i moj rad do sada pokazuje da sam oduvijek bila svjesna svih zemalja i naših i istočnih primjerice susjeda. Kao ministrica rada bila sam e, odgovorna tijekom e, e, poljskog pristupanja njemačkom tržištu rada. Potom kao ministrica obrane bila sam i takako svjesna solidarnosti koja je tu potrebna. Vjerujem u subsidijarnost, to je iznimno bitan argument, međutim tu ne bi trebalo biti su protstavljanja u odnosu prema državama članicama e, kako bi se postiglo jedinstvo e, i kako bismo zajedničkim e, pristupili nekim zajedničkim problemama i temama. Ako želimo održati ove ambiciozne klimatske ciljeve, imamo i povjerenstvo u Njemačkoj vezano uz emisije i znam koliko je potrebno uložiti u sve te postupke, primjerice fond za globalizaciju e, i ako želimo postići dakle te ambiciozne ciljeve trebamo uključiti svaku državnu, državu članicu i ljude e, i gospodarstava. Kad je riječ o jedinstvenom tržištu, naravno to se podrazumijeva, mi moramo dovršiti taj proces jer je u našemu interesu e, da budemo snažni u e, globalnoj, e, globalnom natjecanju. Bankarska unija, unija tržišta kapitala, to je uistinu bitan cilj. Hvala vam, Nikola. Poštovana gospođo von der Leyen, što se tiče konferencije o budućnosti Europe, ja bih rekla e, konferencija o reformi i demokratizaciji. Vidim e, da vam je do toga stalo. E, međutim, dosta toga je još nejasno. Moramo uključiti i civilno društvo. Što se tiče procesa koji će se odvijati, jasno ste naznačili, međutim, mislim da će dosta građana u Europi biti razočarano. E, njihov e, je želja da procesi budu demokratični. Što su vaša konkretna obećanja? Na što ćete se založiti na konferenciji e, za transnacionalne liste? Kako ćete jačati parlament i njegovo pravo na inicijativu? Govorilo se i o smanjenju komisije. Da li i tome dajete podršku? Mislim da je dobro ovo što se zalažete za vladavinu prava, također ovo što ste spomenuli, važnost digitalizacije i tako dalje. Međutim, kada se vratimo na konkretna pitanja, e, trebamo postupak koji će funkcionirati preventivno u svim državama, jer kada se dogode zlouporabe, što je sa automatskim sankcijama? kako tu obraniti vladavinu prava i digitalna prava naših građana i građanki. Na tom moramo isto misliti ako želimo biti e, predvodnici u tim postupcima. Kako to mislite osigurati? Mislim da konferencija o budućnosti Europe ako želi biti uspješna mora pokazati e, e, kakav je naš pristup prema građanima. Dakle, ako vidimo kakve su želje ljudi, ako s, poštovanjem, s poštivanjem slušamo želje građana, e, na dobrom smo putu. Naime, to ne isključuje da mi ovdje interno u institucijama moramo isto napraviti zadaću. Ovo što ste govorili o pravu, e, govorili smo i o sustavu špicem kandidata i transnacionalnih lista. Ja e, duboko vjerujem u moć odlučivanja parlamenta i vijeća koji zajednički moraju razraditi rješenja. Tu moramo imati jasne predložbe o tome kako mislimo ići naprijed. Mislim da u parlamentu je diskusija o tim temama već e, dovoljno zrela. Što se tiče samog rada parlamenta, respekta prema parlamentu, to za mene znači također e, da se moramo pridržavati institucionalnih sporazuma između komisije i parlamenta još iz 2010. Primjerice, to znači više jaču prisutnost. Naime, ako neki važan odbor e, zamoli nekog od povjerenika da dođe na odbor zbog neke važne teme, po meni je samo po sebi e, razumljivo e, da onda to tako i bude. Također, E, ako imate izvješće e, o inicijativnom prijedlogu, e, moramo znati da su mjeseci rada iza toga, da su tu činjenice koje su morale biti utvrđene da se to napiše. To je dug proces i to se ne može raditi samo u službama Europske unije. To se mora raspravljati i na kolegiju E, povjerenika u komisiji kako bi e, se mogao donijeti e, zreo stav koji će onda eventualno ući i u legislativni proces, odnosno na kojem će se raditi zajedno s parlamentom. To su osnovne pretpostavke koje su meni važne. A, već sam predugo, već sam malo predugo pričala. E, hvala. Malik, izvolite. U ime izaslanstva FVD-a želio bih e, spomenuti pitanje transparentnosti. Dakle, nije samo riječ o budućnosti Europe, e, konferenciji, o sustavu špice kandidata, nego i o samom zakonodavnom procesu. Vrlo je teško i za nacionalne parlamente sudjelovati u većoj mjeri u procesu odlučivanja. E, za mene, naš klub Renew Europe, mi postojimo zato što želimo biti most između Europske unije i naših građana i to je e, za mene najvažniji zadatak koji imamo ovdje. E, brojni dokumenti su ograničeni, primjerice mi ne možemo građanima primjerice objasniti da imamo e, pravobraniteljicu, pa imamo brojne e, kritična mišljenje, e, kritike trijaloga i u tom smislu trebamo postići jaču transparentnost. Moje pitanje vama je sljedeće. Koja je vaša odgovornost i prepoznajete li da je ovo bitno? Da, naravno, ja prepoznajem ovo kao problem. Naime, to je situacija u kojoj smo svi svjesni da nas frustrira, ne samo nas nego i građane i da zapravo zamagljuje e, sliku svih e, postignuća Europske unije. Ako ujedinimo snage e, i ako se borimo protiv birokracije, i ako pokušamo eliminirati tu, tu maglu e, e, koja je zaklonila brojne e, informacije i ako govorimo jezikom koje će ljudi razumjeti kako bismo im objasnili što ono što u istinu radimo, to treba biti na jednostavan način, ne kompliciran način. Onda u tom smislu ćemo postići i uspjeh. Dakle, trebamo ujediniti snage Treba nas e, biti mnogo kako bismo postigli poboljšanje. E, ali to je ono što glasači e, žele, to su oni zatražili od nas. Hvala. Dragoš iz Rumunjske, izvolite. Hvala. Vi ste početak ovih izbora nazvali malo nezgodnim. E, jedna od kritika je da nisu bili prisutni svi predstavnici država članica u toj formuli odabira e, kandidata. I moj kolega je već spomenuo, e, a on, ja ću vas sad pitati, kada se odmaknemo od slogana i političkih načela, koje će biti konkretne mjere Eh, kojim ćete podržati proširenje područja eurozone za one države članice koje još nisu u tom području, a žele biti koji su vaši konkretni eh, koraci u smislu proširenja šengenskog područja i postizanja eh, jedinstvene primjene i zaštite demokracije i vladavine prava. Imamo vrlo jasna pravila e, koja treba e, poštivati jasne uvjete. Ja se zalažem za proširenje šengenskog područja i eurozone ako to države članice žele i ako su pokazale da ispunjavaju e, potrebne uvjete. To se dakle temelji na, na određenim pravilima. Naime, E, ta pravila su e, nužna i moramo ih poštivati svi s obje strane. Dopustite mi još i da dodam da sam uvjerena da kada gledamo središnju Europu i područje Zapadnog e, Balkana, da vrata trebaju ostati otvorena. Mi smo u prošlosti previše oklijevali u tom području e, mnogi e, žele e, dobiti određeni utjecaj, Turska, Rusija, Kina, Saudijska Arabija, tako da u tom smislu trebamo biti otvoreni, trebamo biti puni poštovanja i to je zadatak koji će biti pred nama u nadolazećim godinama. Hvala. Rumunjska. Hvala vam. Kada je riječ o vladavini prava, već ste spomenuli da e, podržavate provjeru vladavina prava u državama članicama i to je vrlo važna ideja, ali želim e, spomenuti e, mehanizam koji se odnosi na Rumunjsku i Bugarsku i treba ga koristiti u budućem radu komisije da se primijeni na druge države članice gdje će biti nužna e, redovita izvješća. Spomenuli ste i moralnu obvezu komisije da prati ideje i rezolucije Europskog parlamenta. Ovaj parlament je e, glasao i tražio od komisije da započne sa zakonodavstvom e, protiv stranih dužnosnika koji su prekršili pravila zaštite ljudskih prava. Sjedinjene države su već u vrijeme Obame usvojile tu rezoluciju i mislim da i vaša komisija e, to treba učiniti e, na široj razini. Hvala vam. Uh, E, pokušavam pronaći pisani oblik e, vašega pitanja. Ne mogu ga trenutno pronaći. Ne mogu se, ne mogu odgovoriti na vaš pismeno pitanje jer ga nemam pred sobom, ali možete li mi reći što vas točno brine E, što ste očito zapisali, poslali, ali to nije stiglo do mene. Moje pitanje, hoće li komisija uspostaviti mehanizam provjere e, vladavine prava u svim državama e, članicama? Ja predlažem da mehanizam za Bugarsku i Rumensku bude presedan E, i trebamo takav mehanizam e, ne samo za vladavinu prava, nego za slobodu medija također primjerice. E, bivši je parlament donio takvu rezoluciju, mi smo formalno je parlament predložio te ideje, međutim komisijni prijedlozi ne idu dovoljno daleko. Ono što vi opisujete pokazuje da je vrijeme za širenje rasprave, za podizanje određenih važnih tema i da se one obrađuju na razini cijelo, cijele Europske unije e, u smislu e, e, vladavine prava. Dakle, kako se odnositi prema tome? Vladavina prava u sebi uključuje razne teme, različite države, različite probleme. Dakle, trebamo se pozabaviti tim pitanjem i trebamo rješavati pitanja bez obzira odnose li se ona na kršenje ili poštivanje vladavine prava. To trebamo činiti transparentno i to treba biti naš cilj. Hvala vam. Ilan. Dobrodošli u naš klub. Kad je riječ o zapadnom mm, Balkanu, mislim da je to postalo pitanje ili problem. Dolazim iz Bugarske i govorimo u ime bugarskog izaslanstva, vjerujemo da Zapadni Balkan jest dio Europe i da treba biti dio Europske unije. Međutim, politički proces je blokiran. Ono što ja želim od vas jest jasni i strukturirani odgovor na pitanja vezana uz Zapadni Balkan. E, odgađanje, e, kad je riječ o pregovorima, sa e, Sjevernom Makedonijom i Albanijom a treba uzeti u obzir i e, podršku e, Njemačke, kad je bio problem sa definiranjem imena i sukobu s Grčkom. Dakle, koji je e, vaš stav o budućnosti zemalja Zapadnog Balkana? Drugo pitanje, VFO, kako želite, kako smatrate da treba organizirati implementaciju programa nakon 2020. i to zapravo od samih početaka? imam duboko poštovanje prema procesu koji je prošla Sjeverna e, Makedonija i to je odličan primjer onoga što se može postići ako e, politički vođe preuzmu e, rizike, ako pronađu saveznike i ako su u tom na kraju uspješni. To nije bilo lako. Mnogi nisu očekivali da će ishod biti takav. To je dakle odličan primjer onoga što ljudi mogu postići kada znaju da e, imaju e, u budućnosti mogućnost pristupanja Europskoj uniji. I mislim da je to e, početak pozitivnog procesa. Naravno, postoje pravila, procedure koje treba poštivati, ispuniti. Međutim, kao što sam i rekla, uvjerena sam da E, Zapadni Balkan trebamo shvatiti mnogo ozbiljnije, to je u našem interesu. E, trebamo jasno reći da ga želimo dijelom e, Europe sa našim vrijednostima, sa našim načinom života i stoga je uistinu u našem interesu imati tjesnu suradnju i jasan plan za one koji žele surađivati i intenzivnije surađivati s nama. Hvala vam. Hvala. Morten, Danska. Hvala. Kad je riječ o višegodišnjem financijskom okviru, mislim da je iznimno važno poštivati raspored eh, jer će 20. i 21. biti, biti izgubljena godina. Za nama su neki strukturni fondovi, oni su nužni, proces je težak, međutim ako se svi požurimo, ako ubrzamo, um, tu ne možemo imati različite e, stavove. Trebamo naprosto e, postići ciljeve i rezultate, pogotovo u smislu godine 2021. Morton? Ja sam predstavnik Danskog izaslanstva. Hvala vam što ste ovdje. Hvala vam na vašim uvodnim primjedbama. E, naši budući odnosi zahtijevaju ispunjenje naših očekivanja e, nakon e, vašega dogovora u vijeću. Moje se pitanje odnosi na budući sastav komisije. I već ste spomenuli sastav komisije danas. možda nisam precizno slušao, ali ste spomenuli gospodina Timermansa kao prvog potpredsjednika. Kao danas i liberal volio bih da spomenete i gospođu Vestager kao prvu potpredsjednicu uz gospodina Timmermansa, jer mislim da mi ovdje u ovom klubu imamo očekivanja neka. Možete li to potvrditi? I uz to možete li potvrditi da će gospođa Vestager imati odgovornost za gospodarske politike, jer bismo i to uh, uh, rado željeli. You Možete biti sigurni da će ona imati e, važnu funkciju jer je zaista obavila odličan e, zadatak. E, razgovarala sam sa Jean-Claude Junckerom i s njom, dakle mi se slažemo, ja je zaista duboko poštujem, ona ima veliki ugled, ona e, je zaista e, velika figura, e, velika osobnost u budućoj komisiji. Ona će imati važan portfelj. Bilo je vrlo zanimljivo slušati i dakle to će biti jedna vrlo dobra suradnja. Hvala. Da, mislim da možemo razumjeti da E, dokle god e, e, gospođa Ursula von der Leyen nije, ne dobije povjerenje da ne može konkretno govoriti o portfelju. Međutim, siguran sam, gospođa von der Leyen je vrlo dobro shvatila naša očekivanja, ne samo zbog kompetentnosti Margaret Vestager, već i zbog toga eh, što je u interesu i parlamenta i komisije da postoji ta spona, da, bud, da postoji eh, ta zastupljenost eh, na razini komisije, zahvaljujući Margarete. I sigurni smo da će obaviti odličan zadatak. Hvala E, dobrodošli, gospođo ministrice, na naš klub zastupnika. E, rekli ste da ste navikli na to da morate stalno svladavati prepreke, a mi ovdje u Europi doista imamo velike izazove pred sobom. E, tu se donosi konkretno zakonodavstvo i e, moramo se pobrinuti da u obnovljenoj Europi e, se stvari ne odvijaju kao što je to bilo do sada. E, važno je da imamo više demokracije. Obrana je važna tema, međutim buduća Europska komisija i njena predsjednica. Voljeli bismo da se izjasnite što mislite o europskoj vojsci. Želite li se i dalje angažirati oko toga? Zatim sljedeća važna tema migracije. E, hoćemo li doista ići za time da imamo jednu zajedničku e, politiku migracija i azila? E, uzmite samo primjer obalne straže, krijumčara ljudi. Hoćemo li imati jedinstvenu politiku i propise na tom području? Mislim da su to jako važne teme. Još jedna važna tema su i odnosi Europe s Rusijom. Kada smo se još zvali ALDE, smo, održali smo jedan seminar i utvrdili smo da su nam odnosi s Rusijom sada de facto kao u doba hladnog rata. E, kakvo je vaše mišljenje? Kakve su vaše e, vizije e, o tome kakvi će odnosi biti s Rusijom? Ona je naš važan susjed i to je važno pitanje. Vrlo lijepo i jasno ste rekli da se zalažete za ravnopravnost u komisiji. Međutim, e, kako mislite potaknuti druge zemlje da to e, ispune to očekivanje i da u tom smislu odrede e, ko će biti kandidati za povjerenike? Za ovo mi treba malo više od jedne minute, to su važne teme. Prije svega, Ja bih e, koristila izraz The Army of the Europeans, a ne European Army, dakle vojska Evropljena i model e, je taj njemačko-nizemski e, subjekt gdje smo mi integrirani na takav način da su nizozemski tenkovi integrirani u njemačku diviziju, a njemačka mornarica je djelomično integrirana u nizozemsku mornaricu. Međutim, tu postoje ipak e, e, odvojeni subjekti, načelo odvojenih subjekta, subjekata, postoji naravno i suradnja, e, postoje zajednička, zajednički sustavi komunikacije, međutim jasno je ipak razgraničena ta individualnost i ta vojska Evropljana e, će tako funkcionirati. Dakle, važna je tu uloga nacionalnih parlamenta. Zašto? Zato što naše muškarci i žene šaljemo u te opasne misije. Trebaju vam ljudi koji će to objasniti izbornom tijelu, građanima, regijama, otkuda e, dolaze članovi parlamenta, zašto smo to napravili, koja je to svrha i zbog toga vam uvijek treba potpora nacionalnih subjekata i parlamenta. Nadalje, tematika migracija. Treba vam sveobuhvatan pristup. Mogu započeti ili e, sa zemljama porijekla, završiti sa Europskom unijom ili obratno. Ja ću započeti sa Europskom unijom, da, treba će nam zajednička e, definicija E, svih nas, znači jedna zajednička definicija, dakle što je azil, e, e, tko ima pravo na azil, što je zakonita, što je nezakonita migracija. Moramo imati isto tumačenje tih izraza, dakle kada tu to definiramo, onda nam treba sustav koji će nam omogućiti da e, su granice unutar šengenske zone otvorene, a zbog toga onda vanjska granica mora biti jaka, sigurna, zato vam treba Frontex i mislim da 10.000 e, ljudi 2027. da je to pre daleko treba nam prije ta snaga koji je zadatak? Zadatak je to da znamo tko ulazi, e, to je također e, jedan plemeniti zadatak borba protiv tog organiziranog kriminala, krijumčara, ljudi. E, to je jedan od ključnih zadataka, jedan od ključnih zadataka vezano za te probleme u tom području. Nadalje, e, veliki zadatak e, je ulaganje u države porijekla, dakle ulaganje u našo susjedstvo, u afričke e, zemlje, ulaganje u dobro upravljanje, ulaganja u ekonomski razvoj, ulaganja u sigurnost i stabilnost, jer znamo imat ćemo ti ljudi će ostati jedino ukoliko imaju radna mjesta, ukoliko imaju sigurnost, ukoliko imaju mir, ukoliko znaju da će u njihovim domovinama djeca tih ljudi imati budućnost. Dakle, ne možete o migracijama izolirano. Treba vam zaista jedan širi kontekst i u suprotnom e, onda samo izdvajate određene značajke. Znam, to je teško. Dakle, treba nam novi pristup i e, moramo se držati tog pristupa. I mislim da će nova komisija, novi Europski parlament imati e, tu priliku za djelovanje. I pitanje vezano za Rusiju Ispričavam se, Rusija. Na, Rusija je naš susjed i bit će naš e, susjed, naša susjeda, točka. A, Kremlin, Kremlin, ne oprašta slabost. Dakle, iz pozicije snage moramo uvijek biti spremni e, dijalog, biti spremni za dijalog. E, međutim, postoje određena načela kojih e, se moramo držati. Znači, načelo međunarodnog prava, međunarodne vladavine prava, međunarodni pravni poredak, dakle pripajanje Krima, je bio prvi događaj nakon e, drugog svjetskog rata u Europi da je silom, vojnom silom izmijenjena granica aneksija Krima, to je kršenje međunarodnog prava i toga se moramo držati ukoliko e, želimo da nas se poštuje vezano za naše, našu predanost vladavini prava. Dakle, e, moramo ponuditi dijalog, uvijek je bolje razgovarati, međutim, E, to je moje e, stajalište. Hvala. Marta. Hvala. Dakle, ja sam isto pohađao Europsku školu. Tko zna, možda smo igrali zajedno nogomete. Da, e, drago mi je zbog ovih vaših komentara vezano za klimatske promjene i potrebu za snažnim, hrabrim djelovanjem i obzirom na kampanju klimatske promjene bile su pri vrhu svih djelovanja. Jasno je, dakle, potrebno je djelovati i moje pitanje vama, kako ćete omogućiti provedbu obveza država članica Znači, e, kako ćete omogućiti da države članice poštuju ono što su e, potpisale? To mi se čini e, ključnim pitanjem u ovom mandatu. I drugo, vezano za trgovinska pitanja, znači klasična liberalna tematika, kako ćemo omogućiti da kada se sklope trgovinski sporazum i dakle kada ti partneri i, ispune ispune obveze. E, ja tu baš nisam objektivan, dakle e, mi smo se zalagali za e, jednakost Međutim, sad ste rekli nešto što nije baš na tom tragu. Dakle, možete li pojasniti ovo što ste rekla kako bismo zaista bili na čistu? Odgovor postoji jasno priopćenje vijeća. Međutim, ja e, kao e, izabrana predsjednica, e, ja sam u poziciji da mogu definirati jedan snažan portfelj i ja sam jasno rekla koliko cijeni Margaret Vestager, ona je vrlo važna i ona će zasigurno imati vrlo, vrlo važnu ulogu. Međutim, ja sam predana ovom priopćenju vijeća to je konsenzus i ja sam tome predana i držat ću se toga. A što se tiče vašeg pitanja, kako ćemo države, da se u državama članicama pravila i ciljevi ostvare ovi klimatski ciljevi. Naravno, postoji jedno okvirno zakonodavstvo, međutim, e, morate ovdje dodati jedan e, drugi aspekt. Ja se zalažem za e, djelovanje na temelju dokaza. Dakle, trebali bismo uvesti jedno vijeće znanstvenika koji će jasno navesti napredak i jasno će reći jesmo li uspješni ili ne. i pratiti taj napredak jer u suprotnom, dakle, bilo kakve postaci koje navodimo u dokumentima e, su svojevrsna iluzija. Ukoliko izravno ne pratimo brojke, ukoliko izravno, zahvaljujući brojkama, pratimo mm, ostvarivanje tih ciljeva. Treba nam dakle jedno vijeće mm, mudraca, znanstvenika koji prikupljaju podatke i e, koji će nas e, obavijestiti o napretku. Moramo biti zaista iskreni. Andrus? Andrus, želiš li se javiti? E, današnja struktura Europske komisije temelji se na e, tim klasterima. Možete li nešto reći o e, novoj strukturi Europske komisije? Hoćete li nastaviti s tim političkim klasterima ili imate neke nove zamisli? Hvala. Još jednom Ja ću e, nakon e, izbora e, početi slagati tu slagalicu jer do tada ja sam usredotočen na političke smjenice, na slušanje vas, na davanje odgovora jer radim na izgradnji većine u Europskom parlamentu. A nakon toga ću onda krenuti sa tom slagalicom i strukturom komisije i e, onda ću e, spominjati portfelje. Postoje znači e, iznimke, spomenula sam te dvije iznimke i treće, dakle da želim da u komisiji, da komisiju čini 50% žena, 50% muškaraca, a sve ostalo će biti kasnije definirati. Hvala Elfi. Hvala Finska. Ja sam Elsa iz Finske i ja bih vas pitala Dakle, mi smo mala država članica i molim e, vaše mišljenje. Kako je vaše mišljenje o malim državama članicama? Kako ćete omogućiti e, razvoj u korak sa velikim državama članicama? i nadalje u brojnim državama članicama dolazi do jačanja ovih ekstremnih stajališta i sa ljevice i sa desnice. E, kako ćete vi spriječiti unutarnju polizaciju Europske unije? Dakle, e, hoćete li e, uklopiti ćete e, surađivati te skupine e, ili ćete ih e, izolirati. Finsko predsjedništvo Europske unije poštuje znači vladavinu prava i dakle koje je vaše mišljenje vezano za djelovanje koji način bolji i mudri da se napravi što? Hvala. Nema velikih i malih država, dakle svaka e, država na vijeću ima jedan glas. I ukoliko se osvrnete na moje rezultate onda možete utvrditi da sam puno toga radila sa našim prijateljima, eh, državama članicama različitih veličina i to je eh, u duhu Europske unije. Ukoliko se osvenem na moju eh, domovinu, mi smo, dakle, mala država u odnosu na čitav svijet. Međutim, mi kao evropljani, dakle, nas je 500 milijuna, ogroman BDP, imamo ogromnu političku moć e, i e, ukoliko smo toga svjesni, to je e, nešto vrlo dobro, međutim to je i velika politička odgovornost. I e, zbog toga Europsku uniju smatram odličnim modelom za multilateralizam. Jer taj način, znači da djelujemo zajedno, da se poštujemo, da se slušamo, to je taj europski model. To ponekad nije najbolje, međutim to je ipak kruna demokracije e, ukoliko postoji međusobno poštovanje i iznalaženje rješenja. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, ja očekujem da, ja poštujem, eh, pardon, ja poštujem izabrane članove parlamenta, eh, međutim, možete imati i različita stajališta. I treba nam rasprava, trebaju nam argumenti. Moramo pokazati gdje su naše razlike, kako eh, bismo mogli vjeriti ljudi, kako bismo ostvarili rezultate. I budući da mi e, ovdje u parlamentu, u komisiji vijeću moramo ostvariti zadatke, e, to je divan zadatak, to nije jednostavan zadatak, e, ali želim djelovati na takav način. Dakle, to je kruna tog političkog rada. I ja zaista smatram, smatram se pozvanom da nagovorim evropljane da je bolja Europa, dakle ukoliko se e, djeluje otvorenog uma, da definiramo standarde, da Europa poštuje pravila. Dakle, to je Europa koju ja želim. Hvala. Katalin, e, Mađarska. Ministrice e, von der Leyen, moja domovina Mađarska, u njoj nazaduje demokracija u proteklih devet godina. Svjedočimo da Orbanova vlada maltretira eh, nevladine organizacije, da ponovno piše mm, u Ustav, a pritom koristi europske fondove i njima se bogate eh, oligarsi, a s druge strane Europska komisija je pokušala to obuzdati. Međutim, rezultat toga su samo bile lijepe riječi. Central Europe University započet će svoj novi semestar u Beću zato što je protjerana iz europske države. E, prošle prošlosti. Nedavno je dakle zapravo razgrađena, razgrađena Mađarska akademija e, znanosti i umjetnosti. Dakle, ministrice von der Leyen, e, vaša politička stranka je neprekidno povlačila neke granice, zacrtavala neke granice za e, Orbana. Međutim, Orban je uvijek jednostavno te crvene linije Um, prešao, kako vi možete omogućiti, kako ćete uvjeriti europske građane da će vaša komisija se držati tih vrijednosti? Koji su konkretni instrumenti um, za poboljšanje uh, ovlasti uh, Europske komisije vezano za e, očuvanje vladavine prava i kako ćete se uhvatiti u koštac sa ovim pitanjima koje sam spomenula ranije, znači sloboda u akademske zajednice, korupcije, e, kako ćete se e, boriti protiv sustavnog kršenja vladavine prava ukoliko ćete biti uh, izabrana Ovaj aplauz pokazuje e, veliko poštovanje koje imamo prema vašem radu, e, prema strasti e, kojom se zalažete za temeljne vrijednosti Europske unije. Te temeljne vrijednosti su sloboda, sloboda mišljenja, sloboda medija, sloboda E, za istraživanje i to su vrijednosti koje moramo čuvati svom snagom. Ja sam čvrsto uvjerena da Europska unija ima i mogućnosti i instrumente da provede ta načela. E, tim više što je ta rasprava bila vrlo intenzivna prošle godine. Mislim da je to i bio razlog zašto smo ojačali još te instrumente i dosljedno e, ih provodimo. Istovremeno E, je važno da e, se e, ostvaruju i presude koje izriče Europski sud. Europski sud moramo tretirati kao instituciju, dakle s punim respektom. I upravo se pokazalo da odluke koje donesu se moraju poštivati. Nama je važno da pokažemo da se držimo tih osnovnih načela, da ih dosljedno provodimo i ja sam čvrsto uvjerena da ćemo u tome i uspjeti. Thank you. Uh, Urlike from Germany. Frau von der Leyen, vielen herzlichen Dank. Gospođo von der Leyen, hvala vam. Uh, želim vam puno sreće uh, na vašem odabiru na ovu funkciju i sigurna sam da je ta funkcija sjajna upravo uh, za nas žene ja dolazim e, i krenula sam e, dakle u izbore e, uzimajući u obzir ovo načelo špican kandidata. Međutim, neke stvari se nisu dosljedno provele. Ja sam u predizbornoj kampanji rekla da ću rezultate izbora dosljedno i provoditi. I sad dobivam razna pisma i mailove birača koji se osjećaju prevarenima jer mm, kandidati koji su dobili podršku sada nisu e, tamo gdje bi trebali biti. Ja vas cijenim, međutim ne mogu podržati ovo imenovanje jer se radi o vjerodostojnosti, o transparentnosti i radi se o e, politici e, koju mi imamo u svojoj stranci. U svakom slučaju, nadam se da e, ako dođete na ovu funkciju da ćemo dobro surađivati. Hvala vam na ovom ljubaznom dualizmu mišljenja. Mislim da je to upravo u dobra tradicija Europskog parlamenta da e, svi imamo, e, moramo imati respekt jedni prema drugima, prema različitim mišljenjima. U našem je zajedničkom interesu da pronađemo snagu i da pokrenemo Europu dalje, naprijed. Hvala vam na podršci, a E, ja e, se zalažem za to da e, što sam rekla i nadam se da ću pri glasanju u parlamentu dobiti većinu. Charles iz Luksemburga. Već deset godina se pitamo zašto u tim velikim međunarodnim pregovorima naše države članice se skoro uvijek moraju snaći vezano za format u kojem nema prostora za e, visoku predstavnicu i je li došao trenutak da se e, negira ta visoka funkcija Europske unije. E, zaista smo bijesni zbog toga kako naši vođe ignoriraju visoku predstavnicu za vanjsku politiku. Odgovor, da, naravno, obzirom da sam e, bila članica vijeća e, Europske unije ja sam e, svjesna položaja visoke predstavnice za vanjsku politiku i činjenica jest da se tamo glasuje jednoglasno i riječ je o potrebi da e, se potrebi da se dakle, glasuje na razini vijeća za vanjske poslove e, putem e, većinskog glasovanja kada smo suočeni sa krizama. Dakle, ja sam govorila o snažnom glasu Europe i taj snažan glas Europe, on mora biti jedan brzi odgovor ukoliko dođe do nečega a iskustvo svjedoči o tome da nam treba, trebaju nam dani, dani za nešto reći, a zapravo nakon nekoliko dana, nakon tjedan dana, vi, ukoliko ste suočeni sa jednom krizom, vi ne morate ništa e, više reći. I, dakle, treba nam jedno, jedna snažna e, e, ličnost i mislim da moramo prijeći na većinski način glasovanja. sofi Hvala. Eh, eh, puno ste toga rekli o vladavini prava, iako niste bila precizna čak eh, ni na, u odgovoru na pitanje naše mađarske kolegice. I zaista čudno evo da su E, Mađarska i Poljska e, glasovali za vas, e, oni su bili protiv gospodina Timmermansa. Vi ste se često pozivali na gospodina Timmermansa. I dakle imam konkretna pitanja. Prvo pitanje, hoćete li, da ili ne, hoćete li biti čvršća u odnosu na prethodnu komisiju kada je u pitanju djelovanje protiv demokracije, vladavine prava i temeljnih prava? I drugo, vi se pozivate na odluke suda. Iskreno govoreći, ja naravno poštujem sud. Međutim, ukoliko e, prepuštamo sudu e, važne političke odluke, e, to nije politička odgovornost. Hoćete li vi preuzeti političku odgovornost? Treće, vi ste spomenuli da, će imati, da ćemo imati jedan mehanizam za poštovanje vladavine prava, međutim ovaj dom je donio prijedlog vezano za takozvani paket DRF pakt, e, znači demokracija, vladavina prava i e, slobodu. Hoćete li se vi založiti za provedbu tog e, pakta? I na posljedku vezano za pitanje potpredsjednika komisije. Dakle, želim reći da je e, u ovlasti e, komisije da ona sama e, odluči o unutarnjoj organizaciji i ukoliko vi tvrdite da će, da će vijeće sudjelovati u tome, onda vi zapravo kršite pravila jer komisija mora biti neovisna. Uh, heads of state and government. Uh, Mene su nominirali 28 šefova država i vlada. E, njemačka kancelarka nije mogla za mene e, glasati zbog internih problema. Tako da ja osjećam da imam e, odgovornost prema 28 šefova država i vlada i odgovornost prema glasanju u Europskom parlamentu. Odgovor na vaše prvo pitanje jest da. Odgovor na vaše drugo pitanje jest da. A na vaše treće pitanje... Ne znam točno e, e, previše detalja o ovoj kratici koju ste spomenuli, ali ću svakako biti otvorena i voljna se time pozabaviti, ali mislim da je to predmet e, temeljite analize prije nego što mogu se obvezati na tako nešto ja, e, ako je stvar prošla u parlamentu, onda imam veliko poverenje da je to put kojim treba svako krenuti. Hvala, Frederik. Hvala vam i čestitam na vašoj nominaciji. Još imamo izbore pred nama. Nakon sudjelovanja u EPP-u who lost